Uh, welcome, uh, Madam Tyson. Dobrodošla, gospođo Tyson, kan, E, e, kandidatkinja za povjerenicu za e, zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage. Novo izabrani predsjednik Jean-Claude Juncker rekao je da će gospođa Tyson doprinositi E, projektima koji će biti koordinirani, a cilj je osigurati rast, zapošljavanje i konkurentnost, a isto tako da će biti potpredsjednica za socijalni dijalog. E, tjesno će surađivati sa povjerenikom za socijalna pitanja i e, carinu. Gospođa Tyson imat će službe u komisiji E, a to će biti e, glavna uprava za socijalna pitanja, socijalno uključivanje i zapošljavanje, ali osim toga će raditi na reformi tržišta rada, strukovnom obrazovanju i obrazovanju odraslih, e, pravima osoba sa invaliditetom i surađivati s Eurostatom. E, će odgovorna za odnose sa četiri agencije u ovom području. Europskom agencijom za zaštitu na radu, Europskim centrom za razvoj strukovnog obrazovanja, Europskom zakladom za poboljšanje e, uvjeta života i rada i Europskom e, zakladom za osposobljavanje. U skladu sa smjernicama za odobrenje komisije, parlament je zadužena za procjenu kandidata za povjerenike temeljem, citiram, njihove opće sposobnosti, opredjeljenosti za europske ciljeve i osobne nezavisnosti. Parlament procjenjuje poznavanje odgovarajućeg resora i komunikacijske vještine kandidata za povjerenike. Prije saslušanja istaknula bih da smo od vas dobili pisane odgovore na pripremna pitanja. E, vaši pisani odgovori dostavljeni su zastupnicima na svim jezicima, znači e, svi smo se pripremili i spremni smo usmeno postaviti pitanja. Nekoliko riječi o samoj strukturi rasprave. Gospođa Tejsen e, će e, iznijeti uvodno izlaganje koje neće trajati duže od 15 minuta. Osim toga, imat će na raspolaganju 5 minuta na kraju sastanka za zaključno izlaganje. Nakon uvodnog dijela imat ćemo 45 pitanja koje će postaviti zastupnici. Rasprava će se voditi na način da će za svako pitanje i odgovor biti predviđene tri minute. Jedna minuta za pitanje, dvije minute za odgovor. Budući da postoji veliki broj pitanja, jako je važno paziti na predviđeno vrijeme i ja ću o tome strogo voditi računa. općenito ukoliko kandidat za povjerenika e, ne bude uspio dati odgovor e, bit će e, prekinut. Nećemo imati spontano javljanje za riječ. Odbor za zapošljavanje odgovoran je za ovo saslušavanje, ali isto tako pridruženi odbori su odbor za kulturu i još jedan odbor e, i mi ih pozdravljamo. E, kako je navedeno u popisu govornika, oni će postaviti niz pitanja iz svog djelokruga rada. Prvi krug pitanja postavit će koordinatori i e, jedan predstavnik nezavisnih zastupnika. Željela bih vam skrenuti pozornost da imamo usmeno prevođenje na 23 jezika. Stoga svi govornici mogu govoriti na vlastitom jeziku. Ja ću to također učiniti. Podsjetila bih govornike da sve što govore treba biti prevedeno, pa stoga je potrebno voditi računa o tome da ne govorimo prebrzo. Gospođa Tyson je rekla da će govoriti na svom materinjem jeziku nizozemskom kada bude davala odgovore. A razlog je sljedeći. Ona želi biti što jasnija i preciznija. E, kolege koji su duže ovdje sigurno znaju da gospođa Tyson dobro vlada engleskim i francuskim. E, ovo saslušanje prenosi se e, putem interneta, a isto tako e, se ondje može naći video, kasnije će se moći naći video snimka ovog saslušanja. Ja ću sada prijeći na svoj materinji jezik, švedski, i iznijeti nekoliko osobnih uvodnih napomena. Jedna od e, mojih snažnih uspomena i sjećanja sa europskih izbora ove godine odnosi se na telefonski poziv e, vikara koji, koja radi u crkvi na jugu Švedske. Ona je bila jako zabrinuta zbog socijalne bijede koju je e, promatrala i vidjela izvan grada jer ondje je bilo jako puno e, kamiona koji su čekali u redu kako bi mogli izvršiti isporuke. E, vozači su ponekad praktički živjeli u tim kamionima. Nitko od njih nije imao e, nikakvu zaštitu temeljem kolektivnog ugovora ili slično. Jako su teško živjeli što se tiče hrane, što se tiče higijene, a zime znaju biti jako teške u Švedskoj. Neki od njih su imali male peći kao za kamp. Bilo je e, preskupo neprestano držati motor upaljenim i e, to je veliki problem u ovom sektoru, ali i u drugim sektorima, recimo što se tiče žena radnica u nekim sektorima. To je dakle situacija u Europi danas. Urušavaju se i uništavaju ljudska prava, zanemaruju se pravila. E, ne radi se samo o tome da postoje nezaposleni, nego i oni koji su zaposleni nemaju prava. E, Europa je nažalost još uvijek jako udaljena od ostvarenja ciljeva iz strategije thousand and 2020. Preko 20 milijuna ljudi izloženi su riziku od e, siromaštva i isključenosti. E, preko 30% ih je djece. Osim toga, nezaposlenost je preko 22%. Postoje velike razlike između država članica. U nekim zemljama je više od 50% mladih nezaposleno. Vidjeli smo do kojih to posljedica dovodi. Vidjeli smo kakvi su bili rezultati europskih izbora. A to je rezultat frustracija i očaja. I zato e, se ljudi sve više okreću e, nedemokratskim, populističkim strankama. Smatramo da e, Europa mora raditi na tome, posebno u narednih pet godina, kako bi stvorila okruženje za održiva radna mjesta. Okruženje u kojem neće postojati natjecanje što se tiče urušavanja uvjeta rada. Svi trebaju imati jednake mogućnosti i pristup tržištu rada. To znači da moramo poduzeti snažne mjere Očigledno, novi povjerenik za ovo područje imaće veliku odgovornost. Ja i drugi građani u Europi očekujemo od nove komisije i novog povjerenika da donesu i pokrenu inicijative koje će dovesti do promjena. Ne možemo sjediti skrštenih ruku, moramo nešto poduzeti. A sada bih dala riječ eh, gospođi Tyson kako bi